Dragi kolege, htjela bih nastaviti sa sastankom. Zato što imamo mnogo točaka dnevnog reda. I započenjemo sa predstavljanjem e-sastanka. S nama je kolega voditelj To djela iz DG Ajteka ko će nam predstaviti ovaj informatički alat koji je na raspolaganju zastupnicima, dakle namijenjeno onima koji žele imati elektronski pristup dokumentima koje koji su nam na raspolaganju za sastanke. Hvala vam. Hvala vam na mogućnosti da vam predstavim uh, u ovom odboru aplikaciju e-sastanka. Riječ je o internom alatu. Već smo ga testirali tijekom posljednjeg saziva, ali sada je on pušten u upotrebu u cijelom parlamentu i na raspolaganju je svim zastupnicima i osoblju u svim odborima. Riječ je o aplikaciji u kojoj možete doći do dokumenata namijenjenih sastanku. Možete ga koristiti na vašim pametnim telefonima, laptopima. Ali, da budem iskrena, najbolji uređaj za korištenje ove aplikacije jesu tableti. Kao što znate, zastupnici će dobiti svoje osobne tablete tijekom idućih mjeseci, te ćete moći koristiti ovaj alat, pa čak i lakše nego što je to do sad slučaj. Riječ je o mobilnoj aplikaciji, dakle možete pristupati sustavu gdje god se nalazili. A najbolje od svega je što ne morate sa sobom nositi sve papirnate dosije kao što je to do sad bio slučaj jer možete pristupiti putem svog mobilnog uređaja. Jasno je da i papirnati i elektronički dokumenti imaju svoje prednosti i mane. A sad ću vam navesti koje su koristi korištenja ovog sustava, dok će vam kolega pokazati na ekranu kako se koristi ova aplikacija. Ova aplikacija je povezana sa vašim internetom, Afkonetom, koji vam je na raspolaganju za rad vezan uz ovaj odbor. Sad ću pokazati kako ova aplikacija radi, a na vaše klupe smo vam dostavili dokument u kojem je opisano kako koristiti ovu aplikaciju. Međutim, ukoliko sa sobom imate svoj mobilni uređaj, predlažem da ga uzmete i da slijedite ovu demonstraciju te se sami uvjerite kako on funkcionira. Nakon ovog predstavljanja rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja ukoliko ih bude, a i ja sam na raspolaganju za osobno savjetovanje ukoliko to bude potrebno. Dozvolu predsjedavajuće daću riječ svom kolegi. Hvala vam. Dakle, riječ je o um, aplikaciji baziranoj na internetu. Ne trebamo instalirati dodatne aplikacije ukoliko imamo ovu. Dakle, utipkate adresu, web adresu Europskog parlamenta, te onda kosu crtu i naziv i meeting. Ja ću sada to učiniti. I Ja ću vam pokazati kako ovo radi na iPadu, ali ona jednako radi i na svim drugim uređajima. Aplikacija je interna i trenutno je dostupna samo osoblju i zastupnicima, odnosno zaposlenicima Europskog parlamenta. Ovdje ću dakle upisati svoje korisničko ime, ono koje koristimo da bismo se logirali na svoje računala. Kada prvi put e, pristupite sustavu, vidjet ćete ovaj, ovaj, prikaz. Sada sam unutar aplikacije. Gore lijevo možete odabrati jezik. Ovdje su dostupni svi jezici, svi službeni jezici, a kraj toga je tipka sa popisom odbora, dakle možete pristupiti svim dokumentima svih odbora. ja ću sada pristupiti odboru AFKO. Sustav će vam predstaviti sve posljednje verzije, odnosno najnovije verzije dokumenata, ali mogu ići na prethodne sastanke, pa se unutra do 2010. Sve informacije su dostupne stalno, dakle tijekom sastanka, prije sastanka, na hodniku, ali i nakon sastanka. Ovdje možete pregledavati dnevni red i kraj svake točke dnevnog reda imate plus, kada kliknete plus dobivate ekstra informacije, dakle imena, zavisi od dnevnom redu. Gore, desno, se nalazi pregled dokumenata, dakle tu se fokusiramo samo na dokumente, nemamo dodatne funkcije. ali mislim da bi možda e, moglo doći do situacije u kojoj bi zastupnik htio unijeti jedan dokument u sustav tijekom sastanka i to je moguće učiniti, onda mu svi e, zastupnici imaju pristup. U svakom slučaju javite nam se s vašim zamislima, e, prijedlozima, problemima, ispunite ovaj upitnik, te od nas možete zatražiti sva potrebna poboljšanja. Sada ću se vratiti na dnevni red, pokazat ću vam nešto što se može dogoditi koristeći ovaj sustav. Evo idemo na točku broj 7, radni dokument. Dokumente mogu pristupiti u svim jezicima. Evo primjerice na talijanskom sustav otvara posljednju verziju dokumenta i mogu je spremiti na svoje računalo ali ukoliko biste htjeli nešto zabilježiti u ovom dokumentu, možete koristiti vanjsku aplikaciju koja bi trebala biti instalirana na našim uređajima. Dakle, ova besplatna aplikacija koja je dostupna i s njom mogu zaokruživati u dokumentu, podcrtavati, nositi bilješke i svoje komentare. Vaša primjedba je dobra. I ovaj dokument je dakle namenjen meni i ne, ovo se ne tiče originalne verzije dokumenta. Potom ovu izmijenu verziju možemo podijeliti sa kolegama i asistentima i sve bilješke i sve oznake koje sam napravio na svom dokumentu će biti poslane odnosno podijeljene sa osobama koje odredim. Dakle, ovo je tipičan način korištenja ove aplikacije. Dakle, uđemo u dokument, nešto zabilježimo i podijelimo sa suradnicima. Dakle, to je i e meeting. Ali za svaki odbor imamo zasebnu web stranicu, dakle tu vam je na jednom mjestu dostupan sav materijal i dokumenti vezani uz rad odbora, to je web stranica koju održava sam odbor. Dakle, oni mogu ovdje unijeti informacije vezane uz njihov rad. Dakle, tu su informacije o predsjedništvu, zastupnicima, asistentima. Evo sada koristim Wi-Fi, čini vam se možda da je nešto sporije, ali na stolnim računalima je stvar puno brža. Onda imamo i nešto što se zove radovi u tijeku i ovdje se nalaze sakupljene sve informacije povezane sa izvješćima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 ovaj sastanak također mogu pristupiti dnevnom redu. I can again I ovdje mogu to eksportirati, unijeti u svoj kalendar. Dakle, evo, i ovdje možemo pristupiti dnevnom redu. I komitije, je, dakle, širi plan, a e, sastanak nešto uže. Evo, uzet ću sada jedan drugi odbor, odbor Juri. Stvar je jednaka, možemo pristupiti informacijama i ukoliko je na e odbor, odnosno e-komiti ovog odbora, stvar je jednaka. Dakle, na stranicama svih odbora nastojimo pružiti jednake informacije za korisnike. I ovdje u radovima u tijeku vidimo nacrte izvješća i ovdje mogu pristupiti dakle svim izvješćima ovog odbora. Dakle, mišljenja, glasovanja, ukoliko je to dostupno, te informacije o administratorima, izvjestiteljima iz Sijene i tako dalje. Dakle, ovo je bila prezentacija ovih dvaju aplikacija koje sada promoviramo i računam na vašu pomoć i na vaše povratne informacije. Hvala vam na pažnju. Even if you have questions, we have... Ako imate vremena, nemamo. Ako imate pitanja, nemamo ih vremena primiti, ali ako sam dobro shvatila, pružit ćete neku dodatnu naknadnu pomoć ukoliko netko ima pitanja, te sve je objašnjeno na ovom dokumentu koji ste primili. To Znači li to da ćemo biti primorani koristiti samo elektronske dokumente bez papirnih, e, pita predsjednica. Kolege će moći odlučiti koju vrstu dokumenta, koju vrstu dokumenta se služiti. Trenutno ne postoji odluka o tome da više nećemo koristiti papirnate dokumenta, vi ćete kao odbor odlučiti što ćete radi koristiti. Dobro, želim vam zahvaliti i jasno mi je da ste na našem raspolaganju ukoliko nam bude trebala vaša pomoć. I još jednom hvala. možemo preći na iduću točku dnevnog reda, a to je informacija o onome što smo raspravljali na sastanku koordinatora. Potvrdili smo izvješće koje su, koje su, zatražili zeleni, drati sa odgovornosti europskih institucija. Gospodin Duran je izvjestitelj, također je tu izrada mm, mišljenja drugih eh, u suradnji sa drugim odborima, dakle te godišnje izvješće 2012. i 2013. o proporcionalnosti i subsidijarnosti. Time će se baviti ECR, potom je tu godišnje izvješće o primjeni europskog zakona, situacija sa temeljnim pravima u Europskoj uniji, to ide SID-u, a EPP-u preporuke Europskoj komisiji o pregovorima vezanim uz do sporazum TTIP. Također zahtjevi vezani uz promjenu poslovnika koji su došli od strane dva zastupnika De Jonga i Görensa su povjereni radnoj skupini koja će izraditi preporuke. Također smo se dogovorili o datumima za javne rasprave. Kao što znate imamo odluku o nadzornom pouke vezano uz europsku inicijativu. To će biti organizirano 26. veljače, institucionalni aspekti ekonomskog upravljanja 17. ožujka, institucionalna budućnost Europske unije 16. travnja. Te tu su i datumi vezani uz takozvane mini javne rasprave koje će se držati bez vanjskih suradnika. To je pristupanje Europske unije konvencije o ljudskim pravima. Očekujemo dakle odluku suda u Luksemburgu tijekom prosinca te potom pristupanje povelji socijalnih prava u lipnju. Također sam obavijestila koordinatore o zajedničkom, o zajedničkoj javnoj raspravi sa odborom za proračune Juri i nama o integritetu i odgovornosti europskih institucija, ali još nismo donijeli odluku o tome. Potom klub GUE je zatražio pravo da se da nas informira o rodnim politikama u odboru to će, s time će se pozabaviti i jedan kolega iz ovog odbora. Dakle, to su informacije vezane uz preporuke koordinatora. Prelazimo na točku broj sedam. Kao što znate, odlučili smo imenovati izvjestitelja za javne rasprave, odnosno za saslušanja. To je kolega Richard Corbett i sada imamo radni dokument o postupcima vezanim uz saslušanje povjerenika u 2014. i na osnovi ovog radnog dokumenta ćemo odlučiti hoćemo li izraziti, izvješće na vlastitu inicijativu ili ne, ali danas ćemo održati razmjenu gledišta o ovom radnom dokumentu koje je pripremio Richard, te mu dajem riječ. Hvala vam. Bit mi drago ukoliko kolege zaprime moj dokument putem ovog krasnog e-sustava, ali on je dostupan i u tradicionalnom papirnatom obliku. Dakle, imamo radni dokument u kojem možemo raspravljati, tiče se saslušanja povjerenika i možemo vidjeti kako to možemo poboljšati za idući put, što je dobro funkcioniralo, što ne, kako možemo poboljšati stvari gdje trebamo li mijenjati svoje postupke. Nakon obrade ovog dokumenta prionućemo izradi nacrta izvješća i ukoliko se ono usvoji, onda će se u njemu naći naši zaključci koji će možda tražiti još dodatne razgovore sa drugim institucijama, a u nekim slučajevima će tražiti možda pravil, promjene poslovnika, ali to će, time će se pozabaviti naša radna skupina. U nekim slučajevima ćemo samo trebati ustanoviti koja je najbolja praksa bez mijenjanja pravila. U ovoj fazi, dakle, moramo zajednički osmisliti koje zaključke možemo izvući iz našeg iskustva. Dokument, dakle, prvo donosi opće informacije. Dakle, saslušanje su praksa koja smo razvili korištenjem osnivačkih ugovora, dakle nisu tražili posebne e, međuinstitucionalne dogovore ili rezolucije. Dakle, za to nam je mogućnost, su nam dali osnivački ugovori. Traže se da povjerenik, kandidat za povjerenika nastupi pred nadležnim odborom i to u trajanju od tri sata. To je već je utvrđenoj praksi u Europskoj uniji. Nitko to ne bi sada doveo u pitanje, što se na početku pokušalo, ali to se više nitko ne čini i općenito se smatra da je to pozitivna stvar čak i da nema nikakvih problema niti sa jednim od mogućih povjerenika, da su oni svi prihvaćeni, to je i dalje e, dobra praksa pokazuje transparentnost, upoznaje nas sa budućim povjerenikom, sa njihovim prioritetima, njihovim pristupom, s njima uspostavljamo dijalog, tek bolje upoznajemo. Međutim, kao što znate, nekada dolazi do problema a ono što je izuzetno je da svaki put, pa prije toga, da je svaki put postupak donosio izmjene sastava komisije. I to kada je kada kandidat nije odobren potrebnom većinom glasova. Međutim, iz ovoga se nalazi čitav niz stvari koje se događaju. To su obećanja, razmjena informacija. Povjerenik pristaje na neke sugestije, na neku izmjenu prioriteta, kad dolazi do izmjene portfelja, pojašnjavanja. Dakle, tu mm, se nalazi čitav niz pozitivnih e, događaja. Međutim, uvijek možemo izvući neke nove pouke i ukoliko preskočim opće informacije i ono što se dogodilo, tu iznosim neke brojeve, neke statistike. Pronaći ćete sedmi dio koji se e, nalazi pod nazivom problemi. Hm. I za početak ove rasprave želim istaknuti da sam primjenjuju da u sedam stvari postoji mogućnost, odnosno manevarski prostor za poboljšanja ne, spomenut ću svoje rješenja, možda se nećete sa mnom složiti, te ćemo time evo započeti raspravu. Prvo pitanje se tiče vremenskih ograničenja. Ona su, ova saslušanja su bila gusta. I to zbog kasnog dobivanja kandidatura od strane nekih zemalja članica. Možemo li tu nešto učiniti? Pa mislim da bismo barem trebali istražiti mogućnosti, a o tome ćemo trebati raspravljati sa drugima, da zadamo neki vremenski rok, da ohrabrimo zemlje članice, da nam podastru svoje kandidate, odnosno imena ranije. Kad kada to neće biti moguće, neće biti moguće na to utjecati zbog odnosa u raznim koalicijama na vlasti i slično, ali ukoliko institucije to prihvate dakle određivanje vremenskog roka, onda će se zemlje članice potruditi to ispoštovati. Drugo pitanje je interno pitanje. Jedno saslušanje je održano pred konferencijom predsjednika, ali poslovnik kaže da se saslušanje održavaju pred odborima, odnosno nadležnim odborom, te je dakle ovo saslušanje nije održano u skladu sa poslovnikom. Međutim, zato je postojao dobar razlog. To je bilo saslušanje potpredsjednika Timmermansa koji ima veliki horizontalni prof portfelj i velike horizontalne odgovornosti. Dakle, umjesto zajedničkog saslušanja četiri ili pet odbora bilo je dobro održati ovo saslušanje otvoreno za dakle, svim zastupnicima na konferenciji predsjednika. Ali morali bismo iz toga izvući neke polke, hoće li ovo ostati zabilježeno u poslovniku ili je to nešto što možda nismo smjeli učiniti. Ako će u budućnosti dolaziti do ovih strukturalnih pitanja, kada potpredsjednik ima široke horizontalne ovlasti i odgovornosti, možda bismo to trebali predvidjeti u našim pravilima. Treće pitanje, po meni jedno od najvažnijih je način ispitivanja. Konferencija predsjednika je odlučila da, će se svako, da se svako saslušanje sastoji 45 jednominutnih pitanja i dvominutnih odgovora. Po meni to je greška, trebali su imati manje pitanja, ali sa mogućnosti dodatnog pitanja ili dva. Forenzičko ispitivanje, ping-pong. Pa, mm, namjera odnosno, po ovog saslušanja nije da se što većem broju zastupnika daje pravo na pitanje, već da se postave prava pitanja kandidatu za povjerenika, a to je daleko bolje učiniti ukoliko imate mogućnost postaviti dodatno pitanje i to smjesta odnosno nakon što ste saslušali odgovor. Mislim da se mnogi sa mnom slažu. Četvrto pitanje, dakle 7D u radnom dokumentu, se tiče postupaka ocjenjivanja kao što znamo, to, time se bave koordinatori nakon saslušanja. I tu bi možda trebalo odrediti vrijeme za klubove da mogu održati raspravu o kandidatu. To nije uvijek bio slučaj. Međutim, nametala su se razna pitanja tijekom ovih sastanaka što će se dogoditi ukoliko koordinatori nisu jednoglasni. Je li kandidat, da li on odgovara ili ne. Ono to bilo je uvijek većinskog mišljenja koje se zalagalo za jedno od ovih mišljenja. Međutim, je postojilo jedno mišljenje koje se izdvaja. Dakle, napišimo da se svi slažemo osim jednog ili dva kluba, odnosno jedne ili dvije osobe. Međutim, to, se, to nije sasvim u skladu sa našim pravilima, ono, ono više kao neko tumačenje pravila. Međutim, netko je potom rekao trebamo postaviti više pitanja, nekad usmena pitanja, a neki su kandidati pozvani i na drugo saslušanje, iako pravilima stoji da je saslušanje samo jedno. Dakle, to se službeno nazivalo drugi sastanak, ali svi su o tome govorili kao drugom saslušanju. Htio bih da se u ovo unese određeni red, te sam ovdje u dokumentu istaknuo što predlažem. Dakle, ako koordinatori jednoglasno odobre kandidata ili odbiju, što potom slijedi. Međutim, ukoliko postoji razlika u mišljenjemu, tada predlažem hijerarhiju dakle da postoji većinsko mišljenje ukoliko je mišljenje podijeljeno, da također tada trebate imati neke opcije poput dodatnih pitanja ili drugog saslušanja, ali to treba biti e, izuzetni postupak i to treba odobriti predsjednik parlamenta. I na koncu se može glasovati u odboru. Zašto govorim da bi to trebalo biti posljednje rješenje? Pa zato što, kao što znamo, prema ugovoru parlament u cjelini glasuje o komisiji u cjelini, a ne o pojedinim glasom, o pojedinom odboru, o pojedinom povjereniku. On nema, ovakav postupak nema pravni temelj. Dakle, ukoliko se time želimo služiti, ono treba imati političku težinu. I ne bi to treba postati uobičajeno da nakon svakog saslušanja bude održano glasovanje u odboru, te zato to predlažem kao posljednju mjeru, posljednje rješenje, primjerice u slučaju problema. I upravo zato što se ne događa svaki put imat će određenu političku težinu. Peto pitanje je jednostavno. Naša pravila vele da trebamo objaviti ocjene sa saslušanja i to roku 24 sata nakon što je ono održano. Međutim, nekad je potrebno duže vremena ne možete to obaviti, te bih promijenio pravilo i rekao da bi se trebalo objaviti 24 sata nakon ocjenjivanja. Dakle, kada ste ocijenili, tada imate 24 sata vremena to objaviti. Šesta tema, tu temu sam nazvao horizontalna pitanja. To je zato što se nekad postavljaju tijekom saslušanja pitanja na koje pojedinci ne mogu odgovoriti, zato što se tiče pitanja koje se odnosi na čitav kolegi povjerenika. To su pitanja poput odnosa između potpredsjednika i drugih povjerenika, to smo često čuli na zadnjim saslušanjima, pitanja koje se tiču spolne, spolne ravnoteže, na to ne može govoriti pojedini kandidat. Iskreno, to su pitanja koje, na koje može odgovoriti samo predsjednik komisije pa ipak e, on ne prisustuje saslušanju, odnosno ne nazoči se saslušanju jer smo njega odabrali. Ali mislim da bi bilo dobro predvidjeti mogućnost sastanka između konferencije predsjednika i predsjednika izabranog predsjednika Europske komisije koji bi se tada trebao pozabaviti ovim horizontalnim pitanjima na koje ne mogu odgovoriti pojedini kandidati. Sedma točka. Tiče se izjave o financijskim interesima. Naročito je to bilo izraženo u slučaju jednog kandidata za povjerenika. Izražene su određene brige, zabrinutost, jer njegova izjava o financijskim interesima nije bila odgovarajuće popunjena. Dakle, to se tiče nadležnosti odbora Juri i oni razmatraju je jesu li te izjave usklađene sa pravilima. Oni ne mogu ići dalje od toga. Mnogi zastupnici su mislili da su to trebali učiniti zato što je to bio slučaj u kojem su dionice i neke drugi interesi prebačeni s jednog člana obitelji na drugog. Ali kako bismo se time odgovarajuće pozabavili, bilo bi potrebno promijeniti pravila o tome što povjerenik treba izraziti u ovoj izjavi. Dakle, to traži odluku komisija. Imamo To bi trebalo biti nešto čime, moramo, čime se moramo pozabaviti u suradnji s komisijom. Ne možemo to učiniti sami. To bi tražilo izradu izvješća odboru Juri, potom raspravu sa komisijom. Ne znam da li bi smo mi u to bili uključeni ili ne. I potom odrediti dakle, ono što bi se u budućnosti trebalo naći u izjavi o financijskim interesima. Mislim da bismo, ukoliko to tražimo od povjerenika, onda to trebamo tražiti od zastupnika u Europskom parlamentu. Oni također ispunjavaju izjavu o financijskim interesima. Zastupnici trebaju biti svjesni da povjerenici imaju širu interpretaciju onoga što stoji u toj izjavi i da bismo mi u smislu jednakosti i transparentnosti trebali bismo potrebiti, odnosno primijeniti ista pravila na nas, na naše financijske Interese koji su određeni poslovnikom. Dakle, i time se trebamo pozabaviti. To su predsjednice pitanja koje sam ja utvrdio, za koje smatram da je potrebno dalje razmatranje. Siguran sam da ih postoji još. Kolege to mogu razmotriti. Nešto sam već zaprimio od kad sam izradio. Ovaj dokument tiče se roka za izlazak sa imenima kandidata od strane zemlje članice, možemo li od zemlje članice zatražiti da nominira dva kandidata, muškarca i ženu, te da potom predsjednik komisije izradi sastav komisije. To je zanimljiva ideja koja se ne nalazi u ovom nacrtu, ali možda je vrijedna pažnja. Hvala vam. Dakle, Zahvaljujem Richardu. Prije nego što reći dajem gospodinu Predi, samo bih vam željela reći da koordinatori još nisu donijeli tu odluku, ali mislim da se krećemo u tom smjeru i da umjesto čekanja na e, preuređenje našeg poslovnika da bi bilo ispravno opravdano imati ovako na vlastitu inicijativu kako bismo mogli prikupiti komentare iz odbora Juri, kako bismo imali odbor suradnje sa drugim odborima i nadam se da ćemo tu odluku moći donijeti ubrzo. U međuvremenu gospodin Preda, koliko shvaćam, već ima neke stavove u ime EPP-a, tako da izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Htio bih zahvaliti našem kolegi Hvala ti. Hvala na tvojoj prezentaciji. Htio bih reći nekoliko općenitih primjedbi s kojima bih mogli još e, više potaknuti ovu raspravu. Usvrdivši isto tako istovremeno da je to vrlo bogat tekst, da je to temeljita analiza e, trenutnog stanja na se, i načina na koji se provode saslušanja. Ovo je e, vrlo zanimljivo za sve one koje zanimaju kako se provode saslušanje povjerenika. Kada se radi o poboljšanju postupka ima velo dobrih ideja. Na primjer, e, na stanima, na pete i sedme stranice i e, kako ću se osvrnuti na svaku od tih točaka ako mi dopustite. Što se tiče tajminga saslušanja, Mislim da bi doista trebali odrediti jedan datum do kojeg bi nam države članice trebale proslijediti informaciju o svojim kandidatima. To bi moglo biti povezani s ovim pitanjem e, spola. Vrlo se sjećamo da je Belgija e, ove godine odredila zadnja kao svog kandidata za E, zapovjednika i u zadnji tren je uvedena ta promjena između muškog i ženskog kandidata. Bila je ta prisela zapravo, jer je Belgija na neki način morala imenovati ženskog kandidata, jer bi inače Europska komisija se našla u neprilici, zato što je bilo takav slučaj da je bilo premalo ženskih kandidata, što znači da je to za one države koje su iznijeli svoje kandidatke, u to uključujem i Rumunjsku, da je evo upravo Juncker izabrao iz redova EPP-a dosta žena kako bi ispunio ovaj cilj kojemu je zadan koji se tiče ženskih kandidata. To pokazuje da nam, da nam treba datum. Rumunska je, na primjer, poštovala datum od 31. lipnja. Belgijanci to nisu. Naravno, se tu samo o tome da su krivi Belgijanci. Oni su vodili raspravu o kandidate u mnogo širokoj mjeri unutar vlade. To je bila slučajnost. No, općenito rečeno, Mislim da bi mi htjeli da se slušanje odvijaju krajem ožujka, ne početkom e, ljeta kako bi što prije komisija bila sastavljena i zbog toga bi države članice trebale učiniti određen napor i trebali bi spoštovati rok, vremenski rok za imenovanje i ne bi trebali nacionalizirati na neki način tu svoju nacionalnu dužnost Radi se o, vlad, o raspravi monetar vladi i e, radi se o tome da je u Belgiji bila situacija i dosta posebna i što se izbori za Europski parlament i lokalni izbori odvijeli na isti način. Druga stvar, e, saslušanje gospodina Timmermansa, organiziran e, kroz konferenciju predsjednika, je bila ad hoc primjer saslušanja i treba isto tako reći da svi volimo dosta gospodina Dimanaca, ali da je on bio e, vješt u improvizaciji. Bilo je potrebno mnogo snage, mnogo organizacije kod nekih za to da se provede saslušanje, a kod Timemanca je, smo imali čistu improvizaciju. I dakle, ima i ta razlika što se tiče postupka u našem domu. Što se tiče točke broj 10, ocjenjivanja. Slažem se da trebamo učiniti sve što možemo kako bi se taj postupak dobro proveo, što znači trebamo početi da bi stvari mogle krenuti vrlo loše. Dakle, trebali bi isto tako uzeti u obzir hipotezu da se dogodi katastrofa, a ne samo da se sve odvije vrlo dobro. U tom smislu bih dodao da bismo trebali bolje harmonizirati e, pisma o evaluaciji između pojedinih parlamentarnih odbora i tu se još jednom slažem s ovim prijedlogom kakav se nalazi u tekstu. Što se tiče drugih točaka, mm, imam nekoliko problema, na primjer, sa točkom broj C, što se tiče načina ispitivanja, e, izvjestitelj predlaže da se smanji broj pitanja sa 45 na 25 i da se usvoji ovaj ping-pong način postavljanja pitanja, dakle pitanje, odgovor, pitanje, odgovor a cilj zapravo tu se kaže nije da što veći broj članova odbora postavi pitanje e, već da se poveća koordinacija unutar kluba zastupnika e, i da se klubu zastupnika dogovore oko pitanja koje treba postaviti. To imam dvije zadrške, zato što sam ja koordinator za odbor AFED. Jedan od glavnih frustracija naših članova je bio taj da nismo mogli raspodijeliti na dobar način e, za gospodina Hana, na primjer, e, vrijeme za govor među članovima. Tako da smo napravili dvije skupine koje su bile skoro jednake, dakle 21 član iz europskih pučana e, i onda smo imali dakle 11-10 za dva saslušanja povjerenika ja kao koordinator sam imala dakle priliku govoriti na oba saslušanja, a neki članovi su morali dakle odabrati određeno saslušanje gdje su mogli govoriti, što naravno nije lako jer neki žele sudjelovati oba saslušanja, moće postaviti pitanje i teško je usuglasiti se oko toga, jer kako to članovi vide, kako oni vide ta saslušanja, misle da je to vrlo važan trenutak u njihovom mandatu, da to nije marginalno pitanje i stoga smatraju da čine postavljanje pitanja nešto iznimno važno ne, radi njihovog mandata. Tu trebamo biti pažljivi. Naravno, mogli bismo reći da nije dobro možda učiniti od e, ovoga nešto manje, manje živahno, ali članovi se dakle tu pozivaju da se suzdrže od nečega što oni smatraju vrlo važnim unutar svog mandata. Ja mislim da dakle treba prije svega razmišljati o članovima, o načinu na koji oni svačaju ta slušanja. Zatim ne slažem se oko toga da se klubovi zastupnika trebaju koordinirati unaprijed u redu što se tiče broja pitanja, načina postavljanja pitanja, hoće li to biti ping pong ili odbor kamen je svejedno, ali što se tiče sadržaja, ne. To su vrlo politička saslušanja. Već smo čuli kritike u smislu da je velika koalicija na neki način, kako da kažem, e, ispraznila sam sadržaj saslušanja, a to je nešto što ipak trebam uzeti u obzir. Ja sam dakle protiv te ideje da se mora postići dogovor o samom sadržaju saslušanja. Saslušanja su političke prirode i oni moraju ostati jedan podi za konfrontaciju, za raspravu. Što se tiče točke broj F, horizontalnih pitanja, tu izvjestitelj nam daje nekoliko prijedloga za razmišljanje e, prije svega kako bi se na konferenciji predsjednika moglo raspraviti o saslušanjima. Ja mislim da bi o tome trebalo što prije raspraviti, ne na kraju sam pre, tek pred saslušanjem, nego što prije. Zatim još jedno horizontalno pitanje koje je proizlašlo iz eh, rasprave iz naših redova, iz redova pučava. Radi se o našoj internoj koordinaciji i strukturi Europske komisije. Jean-Claude Juncker je htio stvoriti klastere i to je izvrsno, ali to nam je zadalo dosta glavu bolje. Treba naći neki način kako da to riješimo, jer saslušanja sa tri, četiri kandidata za povjerenike nisu nimalo idealna, daleko od toga. teško je tome upravljati. iako krećemo u ovom vašem smjeru sa 25 pitanja, što će onda to biti? Imamo dakle pet odbora sa 25 pitanja, to bi dovelo do rata među klubovima zastupnika, dobro to malo pretjerujem, ali hoću reći to treba izbjeći Naravno da mi odlučujemo o samoj strukturi saslušanja prije nego što se one održavaju, prije nego što predsjednik, e, budući predsjednik Europske komisije određuje strukturu svoje komisije. To je jasno jer mi upravljamo strukturom našeg parlamenta i naših odbora prije samih saslušanja i prije dakle, prezentacije e, sadržaja u smislu resora i to će uvijek ostati u smislu razlike između naših e, dvaju struktura, između autonomije koju imamo. Eto, ispričavam se osobi, što sam toliko dulje osubili nekoliko o ovom izvrsnom tekstu. Hvala lijepa. George Shepton. George, if you... George, izvolite. Uh, Zahvaljujem, čestitam uh, Richarduna na impresivno odrađenom poslu. Gospodin Prede je većinom rekao sve što sam ja mislio, no možda ne u potpunosti. Što se tiče vremenskog okvira, mislim da se svi slažemo. To dobih samo da mislim da to je jedan od razloga iz kojeg pomičemo datum parlamentarnih izbora unaprijed. Dakle, cijeli proces bi trebao biti ubrzan. Vjerujem dakle, da bismo mogli raniji datum predložiti, da li prvi kolovoza, ali svakako ne bi se trebalo dugo vlačiti s time e, kao što se prošli put učinilo jer je doista bilo na kraju gusto. Što se samih saslušanja tiče, e, i to je gospodin Preda rekao, imao sam osjećaj da ako povjerenika saslušavaju tri ili u jednom slučaju četiri odbora, e, doista je bilo komplicirano. Ono o čemu se ovdje trebalo raditi je da imamo transparentnost, da se postavi i provede kroz jedno ispitivanje povjerenike i da se može ustanoviti nekakav demokratski deficit. E, svi praktički su stvrdili da smo u prethodnim e, saslušanjima imali dodatna pitanja. A kako i zašto je konferencija predsjednika odlučila da se u ovom slučaju, dakle ne želim ulaziti previše u to, na neki način ovo se pretvorilo u jedno političko kazalište. Postavili su se pitanja, dani su odgovori i to je bilo to. Tako da na neki način su stvari ostale u zraku. Kada sam bio prisutan, neki povjerenici su davali čisto formalne e, odgovore koji su načelno bili prilično dosadni. Barem koliko se ja sjećam. I ja možda imam malo čvrći stav ovdje što se tiče tog kršenja poslovnika od strane konferencije predsjednika. Čini mi se da ako u Europskom parlamentu neprestano pričamo o vladavini prava, doista moramo poštivati svoje vlastita pravila. Dakle, mislim da je ovo ne prihvatljivo. Da je moje izvješće, ja bih malo stroži jezik e, upotrijebio, a vi ste možda malo više suzdržani, no ja doista imam prilično čvrst o tome. Gospodin Preda je također spomenuo strukturno pitanje koje smatram da bi trebalo uključivati mogućnost da novi predsjednik komisije u potpunosti može restrukturirati komisiju, što nama vrlo otežava posao. I na neki način to se i dogodilo. Kada sam to spomenuo gospodinu Juncker, on je rekao to je problem parlamenta. No, zapravo nije. To je problem europske politike. Jer u tom slučaju ne možemo saslušanja odraditi e, na jednaki način, na jednakoj razini, što bih ja svakako želio. I posljednja stvar, to se tiče izjave o financijskim interesima. To je doista teško pitanje. Transparentnost u nekom trenutku se pretvara u napad na privatnost i ne znam gdje se ta crta razgraničenja može povući. E, znam da je netko možda na članove svoje obitelji mogao prebaciti svoje interese, dakle koliko mi možemo ulaziti u privatnost tih članova obitelji i tako dalje i tako dalje. Niz pitanja kompliciranih se pojavljuje, ali mislim da bih i ja možda mogao predložiti amandman ili dva u tom smjeru. Toliko od mene. Zahvaljujem sljedeći govornik. E, e, ehm, Hvala vam, ja imam nekoliko primjedbi. Ovo izvješće je jako zanimljivo. Htjela bih, zanimljivo htjela bih da ono postane izvješće na vlastitu inicijativu kako bismo kasnije mogli jasno koji su kasnije mogli zaraditi prijedloge, možda da nam to bude početna točka za jednu raspravu, kako bismo kasnije došli do jednog strukturiranog prijedloga. ja mislim da postoji problem sa vremenskim rokovima, da se trebaju razjasniti procedure zato što je i naš odbor imao jako malo vremena nakon odluke konferencije predsjednika. Imali smo drastično smanjenje mogućnosti odvijanja dijaloga sa Timmermansom. Ali mislim da bi se više trebalo razmisliti o ulozi konferencije predsjednika, kao što je naglasio kolega Korbet, a što je povezano sa horizontalnim pitanjima koje se ne mogu postaviti pojedinom povjereniku, pa čak i ako je on potpredsjednik komisije, dakle treba ih uputiti predsjedniku komisije na nekoj vrsti neformalnog saslušanja, jer naravno jasno je da nije riječ o službenom saslušanju, već o sastanku na kojem on razjašnjava neka pitanja koje pojedini, pojedinici ne mogu pojasniti sami. To se primijetilo dakle na zadnjem saslušanju gdje su nadležnosti fluidne, gdje ostavljaju mjesta za veću koordinaciju od strane predsjednika. Treba raditi i na postupku ocjenjivanja, ali mislim da su tu potrebna pravila kako se ne bi odmah došlo do glasovanja, već da se predvide i neke druge mogućnosti. Htjela bih da se formalizira prijedlog od najmanje dva kandidata kasnije možemo raspraviti da li dva ili tri. To bi, na, to bi unijelo do potrebnu spolnu ravnotežu, a da ne bi dakle, ove zemlje koje posljednje predlažu kandidata bile primorane predlagati žene, jer ni to nije fair. Dakle, oni kasne, zato su krivi, ali ovo nije korektno. Imamo brojne koalicijske vlade i tri, nominiranje triju kandidata bi dalo veću slobodu određivanju sastava komisije predsjedniku komisije. I to ima određenu važnost, dakle, na stranu samo spolna ravnopravnost. Neću se sada baviti ostalim točkama, to ćemo učiniti ukoliko budemo mogli izraditi dakle mišljenje. Sigurna sam da će onda potom predsjednica to staviti na dnevni red ili ćemo dakle to vrstiti u poslovnik ili ćemo izraditi mišljenje ad hoc. Po meni bi ovaj potonji bio koristan zato što je riječ o konkretnom prijedlogu koja može omogućiti bolju raspravu kako u parlamentu, tako i sa konferencijom predsjednika. I ja želim zahvaliti Richardu jer je napravio odličan posao i dao nam je mogućnost za razmišljanje. Thank you. And the last speaker, Mr. Zahvaljujem gospodin Ademans kao posljednji govornik. Govorit ću na nizozemskom. In herinnering brengen bij het besluitvormingsproces rond die hoorzitting. Kratko, samo bih podsjetio sve o e, ulozi e, neovisnih članova u saslušanjima. Mislim da neke stvari moramo razmotriti zbog toga što velika je razlika da li pripadate klubu zastupnika ili ne kada se donose velike odluke što se tiče izbora komisije, povjerenika. Dakle, možda ne želimo da nas e, ometaju neki slobodnjaci koji ne poštuju disciplinu klubova, no mislim da njihov doprinos, prisustvo, odsustvo jest korisno i moramo vidjeti kako su oni prošli u ovom slučaju, te se pobrinuti da da im se ne uskrati E, mogućnost davanja doprinosa, te da barem mogu sudjelovati u raspravama sa koordinatorima. Važno je stoga da budu uključeni u proces, a ne samo da ih se na kraju, kada, je, kada se sve već dovršilo, pita e, da ili ne. Hvala vam, e, gospodin Diron. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Neću dugo govoriti, ali htio sam kao prvo zahvaliti štitite gospodinu Korbetu na radu kojeg je učinio. Ovaj, ovo izvješće je vrlo jasno, time možemo identificirati određene točke za našu raspravu, ne ih možda nužno odmah riješiti, ali možemo naglasiti probleme i želim to signalizirati. jer sam ja novi zastupnik u ovom parlamentu i vrlo mi je drago što imam prilike raditi u ovakvom okruženju jer tako možemo napredovati. Dakle, htio sam to reći, to je pitanje načela. Eto. Druga stvar, meni je vrlo važno pitanje spolova. Doista. I e, sada čujemo ovo pitanje vezano uz političku ravnotežu. Da, kako treba poštivati tu političku ravnotežu. Ali ja ne znam zašto bi činjenica da se odabere muškarac ili žena značilo da se unese neravnoteža u taj sustav. Eto, ja mislim da je to vrlo značajan napredak. To je nešto što u mom pokretu postoji već e, dugo vremena i to nam e, dopušta da ostvarimo spolnu jednakost. To je dio našeg statuta i stoga mislim da je to dobar napredak. Postoji jedna točka oko koje ćemo se naravno možda malo razlikovati u našim stavovima. To nije strašno, mi smo tu da raspravljamo. Postoji dakle teorija i praksa. Mi smo ipak eh, pri tim saslušanjima ustvrdili i ne želim tu eh, okrivljavati velike kluba zastupnika, ali ipak moram reći. U jednom trenutku nastaje određena ravnoteža koja ne dopušta Europskom parlamentu da stvarno raspravlja o kompetencijama određenih povjerenika, jer imamo tu igru ravnoteže, dakle ti, ti podrži ovoga, ja ću drugoga i tako dalje. Pritom mislim prije svega na gospodina Moskovisija koji je pratio saslušanje gospodina Kanjete i tu se jasno radilo o igri moći. Rekao bih da je za objektivnog pametnog zastupnika vrlo teško razabrati je li taj povjerenik dobra osoba za to mjesto vrlo je teško e, biti svjedokom toga da takva ravnoteža u potpunosti uništi e, tu raspravu. To je dakle pitanje koje se nam postaviti. Nemam nužno odgovor, ali mislim da Europskom parlamentu ne služe zapravo na korist takvi dogovori e, u koloarima. Još jedna posljedna točka o financijskim sukobima interesa sam već govorio i to smo i spomenuli. I što se tiče interesa obitelji, mislim to je dio povelje samih povjerenika. To je čisto pravno pitanje. Dakle, mi samo gledamo izravne financijske interese. A, s druge strane, Europska komisija povjerava njihove dosjeje i tu oni razmatraju i obiteljske interese. Dakle, radi se samo o toj razlici. ili ćemo gledati cijelo vrijeme na obiteljske interese ili nećemo, ali ne možemo dakle e, imati stalno drugačije postupanje. To je jednostavno pitanje jednakosti. Isto tako moramo vidjeti hoćemo li se uskladiti s onim što radi komisija ili ne. O tome trebamo još raspraviti. Zatim isto tako E, imam još neke primjere, ali o tome ću govoriti kasnije u okviru radne skupine. Zahvaljujem gospodin Kastaldo. Hvala vam i ja bih htio čestitati gospodinu Korbetu na njegovom radu, na ovom dokumentu. Taj dokument je vrlo jasan i iscrpan. To je doista vrlo dobro polazište za našu raspravu. Također bih htio reći da se slažem sa gospodinom Duranom. On je naglasio da Naravno, ne bi bila dobra ideja uvijek imati te igre roteže među velikim klubovima zastupnika gdje se ne radi o stvarnoj kvaliteti, o životopisima kandidata, nego gdje se više radi o nekakvoj igri e, unakrsnog ulaganja veta i nadam se da, će, da je ovo bila iznimka, da to neće postati stalno pravilo, jer to bi značilo da ne pravimo objektivnu procjenu kompetencije kandidata vezano uz njihove uloge. A i još nešto što me jako uznemirilo tijekom tih saslušanja, radi se o saslušanju gospodina Timmermansa. Upravo zbog toga što smo uveli jedan izniman postupak, dakle kada pogledamo postupak koji su E, prošli svi drugi kandidati i mislim da bismo trebali raditi zajedno kako bismo riješili ta pitanja kako bismo naglasili da je taj postupak bio iznimka i da se to ne, smije ponoviti. Svi kandidati za povjenike, pa i oni koji su kandidati za potpredsjednike komisije, prvi potpredsjednik i tako dalje, čak i ako zadržimo taj sustav klastera, to mislim da je dobra ideja vidjet ćemo kako će se pokazati praksa tijekom idućih pet godina, hoće li to dobro funkcionirati ili ne. Ja sam član odbora za vanjske poslove i mislim da je u e, vanjskim odnosima vrlo korisno imati klaster unutar komisije kako bismo imali e, dobru povezanost između političkih odnosa i trgovinskih odnosa. Tome nije uvijek bio slučaj. Prije svega za ono što se tiče pitanja uvjetovanosti, a nasuprot tome nadam se da se ovakav postupak neće ponoviti, možda bismo mogli uspostaviti neko načelo e, u našim dokumentima i reći da tako nešto nećemo prihvatiti u budućnosti kao postupak. Hvala vam. Zahvaljujem sljedeći govornik na dvije i pol minute. Da, prije svega zahvaljujem se svima. Mislim da je bilo od koristi i sve u svemu da imamo visoku razinu konsenzusa o velikom broju pitanja, očito morat ćemo detaljnije razmotriti e, način ispitivanja, jer e, barem jedna osoba, ako ne i klub, se nije slagao sa dosadašnjim sustavom. Konferencija predsjednika, jasno sam rekao da je to bilo protiv na pravilima, tako trebamo odlučiti ili ćemo promijeniti pravila ili reći nemojte više tako. Dakle, možda i promijeniti konferenciju predsjednika. Imat ćemo novo jednako do tada. Što se tiče izjave financijskih interesa, da, to je doista tanka linija između transparentnosti i e, napada na privatnost, što je zapravo uvijek slučaj s takvim stvarima, ali mislim da ono što je gospodin Duran rekao da je bilo vrlo zanimljivo u smislu e, razmatranja nesrazmjera koje trenutno postoje. Gospodin Jadrmans. Dakle, saslušao sam e, vaše komentare i ograničeno, zapravo malo toga možemo reći e, kolektivno, no primljeno na znanje što kažete. Gospodine Diron, hvala vam, doista vam zahvaljujem. Načalno se slažem s vama. The group što se tiče tim političkim igricama, ovo je politički parlament i naravno političke procjene mogu utjecati na nečiju prosudbu. No, da su klubovi doista čvrsti i kažu podržat ćemo samo svoje kandidate, tada niti jedan povjerenik ne bi bio izabran. Klubovi su dakle načelno bili spremni prihvatiti tuđe kandidate, ali postoji jedna zaštita u tome, a to znači da kako bismo se riješili nekog povjerenika, što smo i prošli puta i ovaj puta napravili, to funkcionira samo ukoliko dođe do širokog konsenzusa da povjerenik nije dorastao zadatku. Ako to pre, previše olakšamo i da svaki puta kažemo polovina povjerenika nije dobro promijeniti ovog, ovog, onog, mislim da bismo zapravo se našli u slijepoj ulici. Postoji dakle pitanje ravnoteže, a dio te ravnoteže je odnos između klubova. Da, klubovi se međusobno napadaju, brane svoje kandidate, ali ne u svakom slučaju, jer inače sve ne bi funkcioniralo. Ponovno, radi se o uspostavljanju jedne fine ravnoteže. Nastavit ćemo sa raspravom. Ovo je bila korisno. Gospođo predsjednice, mislim da znate da ću i na konferenciji predsjednika saslušati stavove pojedinih predsjednika koji su predsjedili saslušanjima. Franz Timmermans mi je, barem neformalno također obećao, eh, objasniti eh, stališta povjerenika, kako su oni doživjeli stvari tako da ću još dobiti povratne informacije sa više strana i ne žurimo odviše, ali nadam se da ću s vremenom ovo moći pretvoriti u nacrt izvješća u obliku jedne rezolucije e, za parlament, što bi u nekim slučajevima moglo zahtijevati promjenu poslovnika, drugi stavak možda bi rekao da je potrebno nešto raspraviti sa vijećem ili sa komisijom, a nešto drugo bi mogli samo biti e, interni zaključci za parlament za sljedeću priliku, primjerice o obliku, načinu ispitivanja ili tome slično. Dakle, ovisno o oblicima zaključaka e, neke stvari će se morati preuzeti e, u obliku nekog drugog postupka, primjerice revizije poslovnika, a neke u drugim vidovima. Hvala vam, zahvaljujem Richardu. Sada im prelazimo na zadnju točku, a to je izlaganje stručnjaka koje nadam se da ste također uživali u raspravi. Dakle, kolege klub, e, odbora zatražili su da se razmotre mogućnosti za transnacionalizaciju političkih stranaka na europskoj razini i stručnjaci su pripremili studije, oni su danas s nama, profesor Luciano Bardi iz sveučilišta iz Pize, sa istog sveučilišta profesor Genio Picimenti i sa sveučilišnog instituta europskog, dr. Enrico Kalosi i profesor Vojček Gatek iz Centra za europske studije u sveučilištu u Varšavi. Na vama je kako želite organizirati prezentaciju. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. je dakle, prezentacija o, o političkim strankama i političkim zakladama na europskoj razini, izazovi i prilike, dva su autora su ovdje također prisutna, Eduardo Presinelli i Lorenzo Čiki. Um, the outline of this presentation uh... Načelno prezentacija ima uh, četiri dijela, jedan kratak uvod i tri suštinska dijela. Uh, stavovi stranaka je koherencija nakon eurokrize, regulative je financiranje političkih stranaka na europskoj razini i uloga političkih zaklada na europskoj razini. Ova studija zapravo se nastavlja na prethodnu jednu studiju, to je kako stvoriti transnacionalni stranački sustav, što je također naručio odbor i što je provedeno 2010. E, to je e, proveo observatorij za političke stranke i u sklopu toga provedena i naša današnja studija. Izvrna studija bavila se sa četiri aspekta, političkim doktrinama i programima i to iz aspekta konvergencija politika unutar klubova zastupnika. Dakle, kohezija u glasanju i konvergencija političkih stajališta unutar stranaka. Drugi aspekt bavio se postupcima, procedurama političkih stranaka za izbor kandidata za parlamentarne izbore i treća stvar bili su predlozi kako pomoći razvoju europskih političkog stranačkog sustava, što je bila zapravo suština izvješća, studije. I na kraju preporuke što se tiče revizije europskog izbornog sustava i različitih sustava financiranja stranaka kako bi se omogućili gore navedeni ciljevi. Studija je naišla na dobar prijem, akademski govoreći, dakle uvelike nas se citira, zahvalni smo e, Afku na tome. Ali čini se da je ovdje bila dobro prihvaćena s obzirom da smo zatražila od nas da i dodatnu studiju provedemo. Ono što nismo imali izvorne studije, e, odnosno ono što se ne nalazi u trenutnoj studiji, su dva aspekta iz 2010. iz prethodne studije. Prvo je procedura za izbor kandidata za parlamentarne izbore. Što, koliko razumijemo, je predmet jedne druge studije koju je također naručio AFKO. A drugi aspekt koji nismo obuhvatili ovoj studiji je izborno pravo. Zabravio sam preokrenuti slajd. Dakle, izborno pravo, odnosno izborni zakon je nešto o čemu smo jutros raspravljali. I to ne znači da se nećemo dotaknuti tih tema u našim preporukama. Prvi suštinski dio je e, koherencija klubova zastupnika nakon eurokrize. Studija analizira e, stavove i razinu koherencije unutar klubova zastupnika usredotočujući se na utjecaj gospodarske i financijske krize na moguće e, razlike do kojih je došla unutar klubova stranaka e, na temelju reakcija njihovih različitih nacionalnih komponenata. Što to znači? Postala je briga da će kriza utjecati na internu koheziju klubova i mi smo se, mi smo strahovali, udarili smo kroz raspravu osjetili da postoji jedan strah da će gospodarska kriza stvoriti razilaženje stališta između pojedinih komponenti stranaka što bi dovelo do nove raspodjele na one zastupnike koji dolaze sa sjevera i one koji dolaze sa juga. Dakle, teza da bi do toga moglo doći svakako je zaslužila e, dublje proučavanje. Koliko koristili smo tri različite izvora podataka za testirati našu hipotezu, eurobarometar, dakle što se tiče stava veličine stanovništva, zatim ankete zastupnika u parlamentu e, koje je proveo niz akademskih grupa kroz godine i zatim e, glasački podaci e, na temelju pojmeničnog glasanja u parlamentu. Koji su bili rezultati? Sve u svemu rezultati su bili pozitivni. Sklonosti koje su prikazane kroz euro pokazale su da razlike između sjevera i juga nisu porasle nakon krize, da su i dalje male, što bi biti iznenađujuće, ali to se može iščitati iz podataka. Nadalje, teritorijalna raspodjela između klubova zastupnika nije primijećena i osobito je važno, po našem mišljenju, da to nije primjećeno u promjenama stavova zastupnika kao niti u pomjeničnom glasanju. Do toga je došlo zbog stranačke discipline u parlamentu što nas navodi na optimističke, optimistične zaključke o, političkom razvoju i stanju klubova zastupnika u parlamentu i mislimo da kriza na to nije utjecala. Naglašavamo ovu točku zbog toga što kohezija i konvergencija politika unutar klubova je povisno jedna od snažnih e, prednosti europskog e, stranačnog stranačkog sustava. Čini se da to nije promijenjeno, izbore 2014. E, dali su određene rezultate, ali e, nije došlo do promjena unutar klubova prema onome što smo mi uspjeli primijetiti. Preći ćemo na drugi dio i predat ću riječ kolegi. E, lijep pozdrav. Ja ću ukratko predstaviti teoretske postavke e, u pozadini naše studije o utjecaju e, na razvoj političkih stranaka sistema financiranja. Mnogi učenjaci tvrde da regulativa, stranačka regulativa financiranja e, utječe na same stranačke sustave. To je osobito točno u nestabiliziranim političkim sustavama gdje država e, računa na stranke da osnaže e, kvalitetu reprezentativne demokracije. No, pokazuje se da dolazi do same promjene i neka privatna društva koje su bili osnovci društva, sve više e, političke stranke postaju dionici u društvu i donose, odnosno imaju sve veći utjecaj u donošenju odluka. Dakle, što se tiče javnog financiranja stranaka kako bi ispunile svoju ulogu, država ima pravo regulirati njihove aktivnosti što se u tom trenutku događa sa političkim strankama na europskoj razini 10 godina nakon uvođenja uredbe 2004-2003 i što bi se moglo dogoditi nakon usvajanja nove uredbe. U odgovor na ovo pitanje sastavili smo analitički okvir koji uspoređuje regulativu i financiranje stranaka država članica i taj smo okvir primijenili na europsku razinu. Možemo vidjeti da imamo dvije dimenzije, za svaku od njih četiri poddimenzije. No, o tome možemo kasnije. Glavni nedostaci uredbe 2004 kroz 2003 njih je bilo barem tri, su sljedeći. Dakle, radilo se cijelom jednom nizu normi za reguliranje javnog financiranja, ali dubinski se nije uzelo obzir konsolidacija unutar stranaka. Nadalje, e, pružena je prednost e, podloženosti europskih stranaka nacionalnim e, tijelima zbog toga što financiranje prije svega dolazi strane Europskog parlamenta. Treće i najvažnije, ovo se nije pozabavilo pitanjem kako povezati eurostranke sa europskim građanima. Devet godina kasnije izvješće Đanaku i nadolazeći prijedlozi Europske komisije bili su smjereni kao snaživanju veze između eurostranaka i europskih građana s jedne strane osnaženi proces organizacijske konvergencije i to kroz e, definiciju preduvjeta nužnih za pristup javnim fondovima. Strane uvode se znatne promjene što se tiče onih kritičkih aspekata poput aspekata vezanih uz pojedino članstvo u strankama i privatno financiranje. Međutim, nacrt nove uredbe usvojene od strane Europskog parlamenta i vijeća čini se da je otišao jedan korak unazad. Eurostranke i dalje koriste pretežno javna sredstva. Smanjena su ograničenja za ta financiranja više nego što je predloženo izvješću Đanaku, a odredbe o financiranju nacionalnih stranaka ili kandidata za eurostranke ne pomaže E, da se europske građane uopće učini svjesnima postojanja pojedinih europskih stranaka. Po našem mišljenju još je pre rano da se govori o europskom stranačkom sustavu ili o reprezentativnoj demokraciji na europskoj razini, dok uredbe neće pogodovati institucionalne faze eurostranaka i dok ne pokušaju osnažiti svoju ulogu na nacionalnoj razini. Do tada čini se nerealistično očekivati e, rast i uspon europske javne sfere. Hvala. Okay, thank you very much. And we would like now to move to the last part. Hvala vam lijepo. Sada bih htjela krenuti na zadnji dio naše prezentacije koji se čini tiče uloge političkih zaklada na europskoj razini ovaj, ovo izvješće iz 2010. godine koje moj kolega spomenuo malo prije nije govorio o ulozi političkih zaklada zato što su oni još tada bili u razvoju no tijekom godina oni su progresivno povećali broj svojih aktivnosti te su sada s većnom prisutnošću i stoga, smo odlučili uključiti ovo naše naknadno izvješće. Naravno ima različite perspektive iz kojih možemo analizirati političke zaklade na europskoj razini, ali odlučili smo se ograničiti na ono što se tiče samog, samog izvješća i zbog toga smo upravo govorili o povezanosti između političkih zaklada na europskoj razini i političkih stanaka na europskoj razini. Sada bih htio kao prvu točku objasniti zašto takva priroda, zašto takva povezanost između političkih zaklada na europskoj razini i političkih stranaka na europskoj razini može biti dosta važno za razvoj transnacionalnog stranačkog sustava. Kao što je rečeno u izvješću 2010. godine, funkcionirajući stranački sustav zahtjeva set strukturiranih odnosa između stranaka, a to se temelji na političkom natjecanju, natjecanju za plas, naravno. Uzevši u obzir načine koji mogu političke stranke provoditi natjecanje, oni trebaju isto tako napraviti jedan programski temelj na temelju kojeg može potaknuti natjecanje prije uspostave političkih zaklada na europskoj razini što se održava i u kontekstu eh, klubova zastupnika u Europskom parlamentu, političke stranke na Europskoj razini nisu imali dovoljno mjera da bi eh, pratili eh, kratkoročno i dugoročno europske mjere. Zatim su uspostavili političke zaklade i to im je dopustilo da uklone ovaj manjak, da dobiju nove ideje i da budu više usmjerene prema politikama. No, i to bih htio jasno naglasiti, da potencijalna spona između stvaranja političkih zaklada na europskoj razini i uspostave transnacionalnog stranačkog sustava u velikoj mjeri ovisi o tome kako zaklade protumače svoje misije, koliko su bliže svojim značkim e, zanačkim obiteljima i koja je njihova općenito uloga. I to su upravo pitanja koje se ja postavljam u ovom, u ovom, u ovom dijelu izvješća i to vidite i na, trenutno na, ekranu. Kako bismo izradili ovo izvješće, koristili smo tri primane, primane izvoza, izvora podataka. Akademska literatura, koja je trenutno u samom začetku, niz konferencija na kojima smo mogli prisustovati e, u veljače 2014. godine u organizaciji dvaju parlamentarnih odbora e, i na posljedku isto tako e, studija koju smo izradili u siječnju 2014. koju smo vam prenijeli. Što se tiče empiričkih podataka, još moram reći da smo trenutno u stadiju ponalaženja činjenica i podataka. Treba nam mnogo više informacija kako bismo dobili cjelokupnu sliku što se tiče e, uloga političkih zaklada na europskoj razini i mi ćemo tijekom naše prezentacije vam pružiti informacije o tome što nam je potrebno. Budući da smo ograničeni vremenski, usredoću se na nekoliko pitanja e, koje su detaljnije za u našem izvješću. Jedno pitanje pitanja je tko kontrolira aktivnosti e, i financiranje političkih zaklada na europskoj razini. Dopustite mi da krenem sa financiranja. Uzevši opće sastave Europskog parlamenta, najveće dvije političke zaklade na europskoj razini su Centar za europske studije, koji se sada zove Wilfred Manfred Centar, koji, je, koji pripada europskim pučanima, i e, Imamo isto tako jednu zakladu za političke studije koja pripada socijalistima demokratima. Oni dobivaju veći dio financiranja. Uzevši u obzir e, njihovo financiranje, prvi je dobio više od 4,2 milijuna eura, otprilike 34% cjelokupnog proračuna koji je udoljen za političke zaklade, a ovaj, e, ovaj potonji centar je dobio 2,8 milijuna eura, to je dakle 24%. Manje zaklade poput e, Europske zaklade, e, na primjer za odnose u Europi su dobili prošle godine oko 180 tisuća eura, to je 1,4% ukupnog proračuna. I toga mi želimo naglasiti ova velika razlika u dodjeli financijskih sredstava, nešto što objašnjava ove velike razlike između političkih zaklada koje ćemo kasnije prikazati. No, unatoč tome su te brojke kad kad vrlo male, treba ih sagledati ipak u njihovom kontekstu. Uzavši obzir da manje zaklade primaju manje financijske iznose, oni ipak mogu s tim sredstvima dosta upotpuniti svoje aktivnosti i aktivnosti političkih stranaka kojima pripadaju zato što je ljudski, ljudsko osoblje i materijal koji je uključen u to e, isto tako manji. Proračun individualnih europskih zaklada u posljedku je oko 64 do 70% proračuna europskih stranaka, političkih stranaka kojima pripadaju. Imamo veliku razliku među zakladama i veliku razliku u financijskim sredstvima, ali to, kako kažem, ne utječe na e, njihovu, njihov rad u toliko vjeri. Uveli smo veliku, uzmeli smo jasno razlikovanje između malih i velikih zaklada. Ne li se tu samo o broju publikacija, o aktivnostima, radi se o tome, a to je vrlo važan zaključak naše studije, da je razlog tome isto tako i priroda odnosa koje one imaju sa svojim odgovarajućim političkim strankama na europskoj razini. Wilfred Manfred Centar za europske studije i e, Centar za političke studije, dakle dvije zaklade koje pripadaju europskim pučanima i socijalistima i demokratima. E, imaju jako, jako jak odnos sa svojim političkim strankama na europskoj razini mnogo više nego sve druge zaklade i to vidimo e, statistički i statično i dinamično. Statično gledano možemo vidjeti kada analiziramo pravo glasovanja i sam sastav zaklada e, tu činjenicu. Na primjer u predsjedništvu FEBA imamo 20 članova, šest predstavljaju E, razne trastove mozgova, sedam predstavljaju samu stranku. Neki predstavnici u tim zakladama kad su isto tako istodobni predstavnici europskih e, stranaka. To se vidi na primjeru ovih dviju velikih zaklada. Wilfred Manfred Centar i Centar za europske progresivne studije Isto tako često organiziraju aktivnosti u suradnji sa svojim političkim strankama. Na primjer, kada se radi o tome da se pripremaju sljedeći izbori za Europski parlament. Postoje i druge zaklade gdje je uloga i utjecaj političkih stranaka mnogo manji, iako je on tada prisutan. Manje zaklade imaju slabije odnose sa svojim eh, političkim strankama na europskoj razini, eh, često što se tiče zajedničkih članova i isto tako što se tiče provođenja zajedničkih aktivnosti. Hvala ti Vojček. Ja ću sada reći nešto o onome što je Vojček zapravo već govorio. Što se tiče aktivnosti političkih zaklada, ali ja bih rađe zapravo govorio o tome što bi oni trebali učiniti prema ovom dokumentu. Prema uredbi iz 2004 iz 2003. godine. Političke zaklade možete ovdje počitati, trebaju promatrati, analizirati i doprinijeti raspravi o pitanjima veznih uz e, europske politike i o procesu europskih integracija. Dakle, prva zadaća. Druga zadaća je da razvijaju aktivnosti povezanih sa pitanjima europskih javnih politika, poput organiziranja i e, podršku seminarima, treninga, konferencija i studija, na pitanjima koje su bitne E, i među relevantnim dionicima, uključujući organizacije mladih i druge predstavnike civilnog društva. Još nešto što bi oni trebali isto tako procjenjivati jest to da razvijaju suradnju sa sličnim subjektima kako bi promicali demokraciju. A četvrta točka tiče se toga da trebaju e, im biti u odnosu sa nacionalnim političkim zakladama. Dakle, oni bi trebali poslušati kao okvir za nacionalne političke zaklade, za akademika i za druge relevantne dionike koje bi trebali zajedno sredivati na europskoj razini. To je dakle u njihovom e, statutu, njihovom papiru, a što se događa u stvarnosti. Ovaj slajd će se e, samih rezultata aktivnosti zaklada. Podijelili smo aktivnosti prema već prema godini imamo obične aktivnosti koje se provode tijekom običnih godina, a imamo i posebne godine. Posebnim godinama smatramo godine kada se provode europski izbori. Pogledamo sada nešto vezano uz obične aktivnosti. U principu političke zaklade na europskoj razini organiziraju događaje. Ako to želite vidjeti u našem dokumentu možete vidjeti rangir, rangirani popis eh, političkih zaklada već prema broju aktivnosti koje one organiziraju i možete vidjeti da su 2013. godine neke zaklade organizirale niti jedan nisu organizirali niti jedan događaj, dok su neke zaklade organizirale čak 54 događaja. Između 0 i 54 imamo dakle niz europskih političkih zaklada koji su e, razni broj aktivnosti. Drugi rezultat njihovih aktivnosti su publikacije. A postoje različite oblici publikacije, na primjer, to može biti internetska stranica, to je neka vrsta publikacije, zatim mogu imati e, redovito, redovite, e, redovite biltene, mogu izrađivati knjige, E, istraživačke dokumente ili neke druge vrste publikacije. Postoji velika razlika između aktivnosti i rezultata trenutnih političkih zaklada na europskoj razini. A što se događa tijekom ovih posebnih godina? Prema anketi koju smo proveli u siječnju 2014. godine, tada smo pitali službenike političkih zaklada vezano uz to što oni rade tijekom priprema za europske izbore. Neke zaklade su organizirale posebne evente kako bi e, trenirali e, volontere pri izborima ili potencijalne kandidate pri izborima. Ne, nisu to činile sve zaklade, već samo neke među njima. Što se događa sa manifestima političkih stanaka na europskoj razini. Neke od zaklade su rekli su odigrale važnu ulogu pri izradi e, izbornog manifesta e, od svojih odgovarajućih političkih stanaka na europskoj razini. Analitički dio mog govora je sada gotov, ali ja bih još nešto rekao vezano uz dvije točke o kojima se govorilo danas ujutro. Prije svega se tu radi o građanskoj inicijativi i o prijedlogu za pan-europske izborne jedinice za dakle, neke prijelazne mjere. Dobro, sada ću zagasiti prezentaciju, možemo samo govoriti o tome. Gospodin Bardi, to smo već, re, već rekao da je ova studija samo nastavak na našu prethodnu studiju iz 2010. godine, gdje je pitanje bilo kako stvoriti transnacionalne stanačke liste. Richard Corbett je rekao nešto što je bilo važno, ali istodobno je važno i vratiti se na ovaj izborni dokument na izvješće iz 2010. godine. Dopustite mi da kažem nešto o građanskoj inicijativi. 2010. godine u našem izvješću mi smo jasno naznačili da bi europske stranke mogle odigrati vrlo važnu ulogu u tim postupcima građanskih inicijativa. A do sada oni nisu uopće imali nikakvu ulogu ili vrlo ograničenu ulogu pri građanskim inicijativama. Mi mislimo stoga da bi AFKO mogao predložiti ili podsjetiti na to da bi europske političke stranke mogle odigrati jednu takvu ulogu u postupcima građanskih inicijativa. A nešto o pan-europskim izbornim jedinicama transnacionalnim izbornim jedinicama. Jedan od glavnih kritika koje smo čuli danas podne jest da birači ne bi poznavali tih 25 kandidata koje bi dolazili iz različitih europskih stranaka. U redu, ali to se događa i na nacionalnoj razini, mislim. Birači obično ne poznavaju kandidate političkih stranaka na nacionalnoj razini, znaju samo najvažnije kandidate, oni koji su e, voditelji listi. Kada bi imali takve transnacionalne izvan jedinice, barem bi europski građani znali za postojanje europskih političkih stranaka, iako možda ne znaju točno imena ili životopise kandidata, znali bi za postojeće europske političke stranke. A mi smatramo da je to dobra stvar. Teča točka, i to je samo preporuka, to je povezano i sa jutrošnjom raspravom Gospodin kolega Picamento već spomenuo ideju da europske stranke danas mogu dirati važnu ulogu tijekom izbornih kampanja za europske izbore. Pri nacionalnim kampanjama mislim da bi mogli potaknuti europeizaciju nacionalnih kampanja. kampanja. I na nekoliko preporuka za daljne istraživanja. Jedno se tiče zaklada. Vojčak je vrlo dobro pokazao taj odnos između europskih zaklada i europskih političkih stranaka. Ali zbog manjka vremena i mjesta u dokumentu nismo analizirali odnose između nacionalnih zaklada i europskih zaklada. Mi mislimo da je važno znati koje su orientacije, koje su očekivanja članova nacionalnih zaklada naspram europskih zaklada. To je prva točka e, koja može posutiti za daljnju analizu. A zatim drugo tiče se izbornih pravila. Danas ujutro je spomenuta razlika između toga da imamo sustav otvorenih e, listi i sustav zatvorenih listi. Ideja je bila da kada imamo sustav sa otvorenim listom, listama, da bi to moglo potaknuti veći odaziv birača tijekom izbora. U redu, e, istraživanje u prošlosti pokazala su da tome nije slučaj. No, činjenica je da otvorene liste, umjesto da povećavaju odaziv birača, imaju zapravo utjecaj na uspjeh zastupnika Europskog parlamenta. dakle na to koliko se oni izmjenjuju u idućem sazivu. Akademici i svi drugi žele da se poveća odaziv. No, to nije samo zbog toga što postoje otvorene liste, već zbog toga što birači mogu znati da putem otvorenih lista mogu dovesti do promjene sastava Europskog parlamenta u smislu zastupnika. Hvala, Joe Leinen. Izvoli. Hvala lijepa. Na ovim analizama ja sam bio izvjestitelj eh, za ovu uredbu 2004-2003. Bilo je vrlo teško to napraviti, zatim sam opet 2007. godine bio izvjestitelj kada su zaklade uključene u tu uredbu. Ja sam vrlo zadovoljan s ovime što ste pronašli, što mi dakle, kao aktivni europski političari možemo i onda pratiti. Razlika je kad pogledamo deset godina unatrag i stanje danas. Postoji stvaran e, istinski razvoj što se tiče oblikovanja političkih stranaka na europskoj razini. 2003. godine primjerice moja politička obitelj nije mogla kupiti niti e, kemijsku jer nije imala e, pravnu, pravnu sposobnost, e, nisu bili pravne osobe, nisu mogli isplaćivati osoblje niti ništa drugo. Uspjeh sa prvom uredbom bio taj da sve političke stranke sada imaju pravnu, pravnu sposobnost. Ja isto tako smatram da je izveće ženaku predstavljao još jedan korak u naprijed, zato što ne, odgovara prirodi političkog stranaka, na primjer da se kao nekakvo civilno društvo prijave pri belgijskim vlastima. Dakle, politička stranka nije Uh, udruga civilnog duša poput Greenpeace ili Amnesty International, oni su dio političkog, političkog, političkog ustroja i zbog toga isto tako pripadaju javnom prostoru, to ste i rekli. Pitanje koje ste postavili bilo je dakle koji bi bio sljedeći korak. Jedno smo već uspjeli postići da se e, europske stranke mogu uključiti u europsku izbornu kampanju. Pitanje je smiju li sudjelovati i pri nacionalnim izborima ili pri referendumima veznih uz, europska pitanja na nacionalnoj razini. O tome bi isto mogli raspraviti. Je li to primjereno ili nije primjereno? Pitanje privatnog financiranja dodatno, dakle, uz e, sredstva iz e, iz e, europskih proračuna. 2003-2004. godine smo imali tu zabrinutost da bi neki milijarder poput gospodina Belskonija mogao jednostavno kupiti neku stranku ili neki oligarh ili netko. Dakle, to ograničenje nekoliko tisuća eura po osobi po godini bio je način na koji možemo, na koji smo uspjeli ukloniti tu mogućnost da se stranke kupe, kao što, se su se pokupovali mnogi mediji. Mislim, kada pogledamo stanje u državama članicama, onda je doista zastrašujuće da su bogate osobe e, pokupovale medije, bilo da se radi o e, tisku, bilo da se radi o radiju ili o televiziji, mediji zatim pripadaju e, nekolicini samo osoba, to je opasnost za demokraciju, a kod političkih stranaka bi to bilo još opasnije. Što se tiče zaklada, vi ste pitali tko kontrolira zapravo zaklade. To ću zapamtiti jer to je bilo važno pitanje tko dakle kontrolira zaklade. Mm, to pitanje si možemo i mi postaviti sami sebi, dakle kao u svojstvu odbora AFKO ili u svojstvu Europskog parlamenta. Ideja je bila jednom da će zaklade zapravo predstavljati nezavisnu platformu za europski dijalog i za oblikovanje europske svijesti, europske demokracije. A vrlo smo brzo ustvrdili da tu postoje razlike. Neke zaklade su bliže europskim strankama, u nadzornim odborima su mnogi članovi europskih stranaka, a druge zaklade su recimo više neutralne, one su isto tako blizu političkim obiteljima, ali nisu toliko ovisni o njima. To bi trebali dalje nastaviti pratiti. Ono što ste pronašli, mislim ne znam je li doista na zakladama zadaća da izrade izborni manifest. Mislim da je to zadaća političkih stranaka, ne zadaća zaklada. A to što obučavaju dobrovoljce za izborne kampanje, mislim to isto tako moramo pobliže pogledati, jer po mom razumijevanju su zaklade više ustrojene za to da budu platforma za dijalog, platforma za ideje, a ne da preuzimaju zadaće koje su sastavni dio političkih stranaka, zato što zaklade primaju u tu svrhu e, e, sredstva iz proračuna Europskog parlamenta. Mislim da stranke trebaju to, se time baviti. Ove preporuke koje ste iznijeli su vrlo zanimljivi. dakle trebaju li političke stranke sudjelovati u, u izrađivanju građanskih inicijativa, sindikate već to rade, inicijativa vezanih uz pravo na vodu, sindikat je eh, nju potaknuo, političke stranke su se do sad eh, držale dosta distancirano od tih inicijativa. Možda zato što među njima nema puno aktivista, već više osoba koje su tu da kontaktiraju europske građane. I stoga vidimo određenu rezervu političkih stranaka koja je možda i opravdana. Jer građanska inicijativa se naravno može i zlouporabiti. Dakle, ono što se ne uspije ostvariti izborima se zatim pokušava ostvariti izravno pomoću ovakvih građanskih inicijativa i tu dakle, postoje granice po mom mišljenju učiniti e, političke stranke vidljivima na europskoj razini, to smo već raspravljali danas jutro, da se možda njihovo ime stavlja na biračke listiće i tako dalje, to je dobro. A, raspodjela posla između nacionalnih zaklada i europskih zaklada, ako takve raspodjela uopće ima. Bilo bi možda zanimljivo istražiti preklapali se ili nadopunjavali se rad nacionalnih zaklada i rad europskih zaklada ili rade dvostruki posao. I za nas bi bilo zanimljivo provjeriti je li se to promijenilo od kad postoje europske zaklade, dakle, nakon donošenja ove uredbe. Da, hvala vam lijepa, ovo je bilo korisno i mislim da bi trebali nastaviti s ovakvim studijama. Richard Corbett. Hvala vam, Richard Corbett. Well, also I Uh, Također želim vam zahvaliti. Bilo je zanimljivo vidjeti ovu studiju koja se tiče ponašanja političkih stranaka njihovih stajališta. Vidi se razlika između sjevera i juga Europe. Kako ste definirali sjever i jug? Je li Irska bila ubrojena u južni dio ili Malta kao sjeverni. Ja. Uh, Mikrofon, ja. Oh, I'm sorry. Uh, you know, you, you, you exposed us. Uh... Razotkrili ste nas. Korištenje bilo koje druge terminologije moglo bi uvrijediti nekoga. Dugo smo o tome raspravljali. I na koncu smo koristili što je moguće neutralne terminologije dakle kao sjever i jug. Nekad se govorilo jug svijeta, misleći na zemlje u razvoju. Možda nije bio najbolji izbor, kao što ste upravo ukazali. Dobro. U tom slučaju su rezultati još upečatljiviji. svakom slučaju zanimljivo. Sigurno sam da ste upoznati sa istraživanjem gospodina Simona Hicksa koji je analizirao poimenično glasovanje u Europi i on je zaključio da su klubovi sve bolje povezani i to bez obzira na proširenje. To hrabruje. Međutim, ako analizirate stranke, a ne klubove u parlamentu, mislim da to treba dopuniti analizom svih naših aktivnosti. Glavne političke stranke, dakle osim klubova u parlamentu, organiziraju pred sastanke sa ministrima, izvijeća koje pripadaju njihovoj političkoj obitelji, jednako je sa sastancima s povjerenicima ili pak sa članovima odbora regije. Dakle, postoji čitav niz aktivnosti koje su se razvile tijekom vremena. To pokazuje i razvoj ovih stranaka. Dakle, to zasigurno zaslužuje biti uključeno u neku studiju. To je kulminiralo ove godine pobjedom stranaka, dakle, i prevagom sustava glavnog kandidata, špicen kandidata. No, bilo je mnogo koji su sumnjali u taj sustav i bez obzira na nisku zainteresiranost javnosti, to je dovelo eto, do povezivanja predsjednika Europske komisije sa političkim strankama. To je događaj temeljne važnosti i svaka studija koja analizira političke stranke bi se trebala time pozabaviti. Kada je riječ o zakladama, pitali ste se koja je veza između nacionalnih i europskih zaklada. To je zasigurno slučaj sa zemljom koju najbolje poznajem. Imam niz zajedničkih aktivnosti nacionalne zaklade nekad e, više promišljaju u europskim promišljaju europsku perspektivu, to je isto slučaj. Koje je mjesto malih zaklada, koliko su one ozbiljne, ali možda sam poprilično provokativan s ovim pitanjem. Osim toga, tu je inicijativa građana, europska inicijativa građana. Mislim da se stranka neće prestati koristiti time ukoliko je nešto dobra ideja. I mi to kao stranka podržimo, imamo dakle povjerenike, klubove, nisu nam potrebne peticije koje zahtijevaju tisuće i tisuće potpisa. Mi već imamo članove u institucijama kojima želimo predstaviti to pitanje. Mislim da to nije povezano sa djelovanjem stranaka i mobilizacijom, odnosno pokretanjem kampanja. I e, što se tiče prekograničnih lista, mislim da je to poprilično hipotetičko pitanje. Hvala, gospodine Šolc. To be very brief and, concrete Biću kratak i konkretan. Nisam bio ovdje u vrijeme kada se donosila prva rezolucija, ali bio sam uključen u izvješće Džemaku kao izvjestitelj u Sijeni. Europski parlament je izvješćen džanaku mogao dobiti više da se od početka bavio onime što zapravo želimo. Želimo je na danji razvoj strukture političkih stranaka. I hvala vam na prezentaciji zato što ste nam dali pregled onoga o čemu ćemo raspravljati u budućnosti. Ja mislim da još nismo tamo kada govorimo o političkim instrumentima. Imam četiri primjedbe. Jutro smo govorili o izazovima koje donose izborni zakon i kako možemo povećati uključenost građana, dobiti veći odaziv građana kada je riječ o donošenju odluka. Jedan od problema je, mislim, odnos između nacionalnih političkih stranaka i evropskih političkih stranaka. Riječ je o odnosima moći i nacionalna politička stranka, dok god se ne reformira sustav izbora, neće se složiti da da više moći i utjecaja evropskoj političkoj stranci. Dakle, moramo razgovarati o ovom pitanju, o ovim instrumentima i to uključujući članove ovih stranaka koji se sastoje od članova nacionalnih stranaka. To je čitav proces integracije, demokratizacije ovih procesa. Koliko to ne napravimo, nećemo uspjeti. Druga primjedba. Slažem se te vam institucionalna struktura, mm, ovlasti za suodlučivanje, jer inače će to biti sustav da se skreće moć sa jedne institucije. Dakle, da neka stranka razgovara o ovome ili onome. Ali ako se one uključe u suodlučivanje, poput odbora regija, da kad uđu u institucionalni okvir, tada mislim da možemo također otići korak naprijed. I četvrto, financiranje. Sa strane velikih stranaca čini se logično ono što smo postići. I možda vaši prijedlozi idu u pravcu većih stranaka. Ali Evropska ljevičarska stranka koja se razlikuje od ove političkog kluba, u kluba u parlamentu je nešto sasvim izdvojeno. Kako oni mogu sudjelovati u raspravi o evropskim perspektivama i slično? Mislim da tu postoji problem kada govorimo o financiranju. Ovo sa ljevicom je samo primjer. Određene stranke dobivaju pomoć pojedinaca ili većih tvrtki, neću reći zašto, ali mislim da je to poprilično jasno. Gazprom nas ne financira, kao što znate. Moramo dakle to pitanje dobro promisliti. Možda ćemo moći povećati iznose, a time poboljšati funkcioniranje političkih stranaka, da kako moramo raspraviti o s tim povezanim pravilima. Zato što će to utjecati na konkurenciju između nacionalnih i političkih stranaka kako bi zbilja sudjelovale u raspravi koji bi trebao biti budući razvoj Europske unije. Dakle, to se treba predstaviti zastupnicima i potom glasačima u mm, zemljama članicama. Slažem se s onime što ste istaknuli i konačna primjedba. Europska politička zaklada bi trebalo biti nešto čemu stremimo, dakle, organizirati tečajeve, obrazovati susrete, povećati stupanj evropske demokracije i rasprave. Dakle, ne zalagati se za određenu stranku. Treba bi dati građanima priliku da dobiju širi uvid u razvoj te da povećaju njihovu spremnost u za demokratsko uključivanje. Dakle, trastovi mozgova, javne zaklade njih trebalo otvoriti i dati im šansu, odnosno dati šansu europskim građanima da sudjeluju u političkom procesu. Političari imaju različite ovlasti, a mi smo kao zastupnici veza između ovog sustava i građana, ali testovi mozgova bi nam mogli pomoći da objasnimo kako Europa funkcionira. Hvala vam, Mercedes Bresa.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 ipak unatoč nekim slabostima pokazali su sposobnost da se održe, bilo putem analiza koje ste mi pokazali, dakle da se održe putem normalnog parlamentarnog rada, što nije jednostavno jer je teško postići konsenzus između zastupnika iz 28 različitih zemalja, ali evo oni su uspjeli da su zato sposobni. ovom izbornom procesu pokazali su da mogu zajedno s parlamentom jer u parlamentu usko surađuju zastupnice, evo oni su uspjeli nametnuti odluku o špican kandidatima koja se nije očekivala. i prema zakladi Progressive Studies na taj način su svojim radom utjecali utjecali dakle e, sposobnost da se izgradi jedan zajednički program. Jasno je da u strukturi moći da su nacionalne stranke daleko jače, ali one otvaraju mjesto za one koji se interesiraju za europske politike. Oni su na taj način legitimirali i ostavili prostora za političku koordinaciju u europskim strankama. One, bez obzira na svoje slabosti, uspijevaju stvoriti, barem one velike stranke, uspijevaju stvoriti jedan zajednički osjećaj zajedničke stajališta, to je vidljivo iz rezultata, ali iz eh, rukovodđenja u vođenju, u postizanju različitih eh, sporazuma, pa i određivanju sastava komisije te u saslušanjima. Mislim da trebamo dalje biti oprezni ali nakon onoga što su jutro se raspravljali o izbornom zakonu, proizlazi činjenica da je moguće dobiti izborni zakon na europskoj razini koji će biti rezultat eh, želje evropskih građana, ne samo dakle na nacionalnoj razini, to je jako povezano sa funkcioniranjem europskih političkih stranaka te njihovom kvalitetom dakle, i mogućnosti da oni stvore poveznice sa građanima iz različitih zemalja. Možda još e, razmisliti o aspektima kako se osim ovog rada koji se obavlja u Briselu, kada govorimo o zastupnicima, ja sam recimo sudjelovala u raspravi o izradi, o programa evropskih socijalista imali smo velike razlike na početku pregovora i rasprave i tada smo došli do zajedničkih ideja i vrijednosti, ali to je bio težak posao. I to je evo, posao koji smo obavili ovdje u Briselu. Problem je, međutim, kako onda sve to prenijeti na razinu zemalja članica, gdje često nacionalne stranke zaboravljaju sve ono što su odlučile zajedno u Europi ili to čak negiraju dakle veza između europskih i nacionalnih stranaka je ono na čemu ćemo morati raditi kako bismo razumjeli shvatili da prijenos nije samo horizontalan između različitih europskih tijela, već ide i od ozgo prema dole i od dole prema od ozgo. Mislim da je to glavni problem. U vezi sa ostalim mislim da nisu loše funkcionirale s obzirom na njihove slabosti. Mi smo imali jedan zanimljivi slučaj a u mojoj zemlji, a to je stvaranje grupe evropskih aktivista koje pokušavaju popuniti ovu prazninu. Ne znam je li se to dogodilo sa nekim drugim strankama, ali mladi, entuzijastični proeuropejci radili su na tome da stvore jednu upravljačku klasu koja je povezana na europskoj razini, koja je djelovala u različitim europskim zemljama. Oni su novost u ovoj posljednjoj izbornoj kampanji. Sorry, I, Hvala, imam jedno kratko pitanje. Zanima hoćete li se baviti pitanjima koje ključuju ideologiju. Dakle, ideologija je važna, ako govorimo o koheziji stavova, sjever-jug, ljevica-desnica. Je li tu jasna diferencijacija u, u vašem istraživanju? Uh, da, to se pojavilo u pojedinim klubovima, očito. Studija o koheziji koju smo proveli ne otkriva veliku divergenciju unutar samih klubova, što smatramo da je pozitivno i dakle da postoji jedna konsolidacija unutar parlamenta tijekom proteklih godina. Richard Corbett spomenuo je studije o pojmeničnom glasovanju koje je Simon Hicks proveo za niz godina i one sve pokazuju upravo isto to. Smatramo da bi anketa podataka o zastupnicima još više zapravo mogla otkriti jer ne uzima u obzir činjenicu da zastupnici mogu i ne moraju pratiti stranačku disciplinu, osobito po imeničnim glasanjima. Dakle, kada dolazi do konvergencije njihovim individualnim stavovima, to je još važnije i to smo i vidjeli i imamo pozitivan stav što se tiče zdravlja, stranaka, klubova ovog parlamenta. Postoje još dva važna, važna elementa. Dakle, vanjska organizacija stranaka na političkoj razini a imamo i nacionalne stranke koje su vrlo često zapravo konkurencija. Mislim da je ovo treći ili četvrti put da to moramo ovdje naglašavati. U tom dakle slučaju pitanje ideo, ideologije zapravo zauzima manju važnost. Nacionalnost je mnogo važnija. Hvala vam na pitanjima. To se tiče prisustva eurostranaka u drugim institucijama. Obično kada studiramo, proučavamo eurostranke, dijelimo ih u dvije funkcionalne perspektive. Institucionalnu i van parlamentarnu. No kada govorimo o onoj institucionalnoj, u pravu ste, možda se previše koncentriramo na Europski parlament, no to je najvažnija institucija unutar koje klubovi funkcioniraju, ali funkcioniraju i drugim institucijama, ono, vijeću, komisiji, odboru regije i tako dalje. To bi moglo biti još jedna mogućnost za istraživanje u budućnosti. Što se tiče uloge, netko je to spomenuo, interne demokracije, zapravo netko je spomenuo važnost e, nominatu, nominacije špicen kandidata eurostranaka. To je važno, to bi se još moglo e, istraživati jer način e, na koji kandidate biraju špicen kandidate je Samo pet stranaka i to kroz različita pravila. A zastupnik Breso je rekao da postoji svojevrstan mladi aktivizam socijalista. Dakle, neki su, neke su stranke primjerne izbore izabrale e, da predstave svoje špicen kandidate, ali to su bili ti različiti postupci e, koje su slijedile pojedine eurostranke. E, nadalje, uloga eurostranaka u pogledu inicijative građana. Razumijem dobro da je od gospodina Korbeta došla jedna kritika po tom pitanju, no eurostranke koje su snažne e, i institucijama poput Europskog parlamenta možda ne smatraju toliko važnom ulogu inicijative građana i protive se politizaciji tog instrumenta, no netko je spomenuo da bi mnoge da mnoge eurostranke zapravo nemaju zastupljenost u institucijama. One bi mogle upotrebiti taj instrument za pomoći građanima upravo u tom smislu. Metodološki govoreno, e, izborni manifest i e, njegovo objavljivanje nije službeni zahtjev političkih zaklada na europskoj razini to je istina, no mi nismo odvjetnici, mi se bavimo političkom znanošću i ono što mi pokušavamo je analizirati ono što se doista događa čak i korak dalje od zakona. I to takva pitanja postavljamo i u anketi službenicima i pitamo ih jeste li imali kakvu ulogu u sastavljanju manifesta političke stranke za nadolazeće izbore. I oni na to odgovaraju na različite načine. Dakle, to je korak dalje od regulative. nas zanima što se doista događa. I kao što je zastupnica Brest rekla, uloga europskih zaklada bila je vrlo korisna i prije službene kampanje kako bi se smanjile razlike između nacionalnih stranaka koje također e, proizvode neke i ideje koje koriste eurostranke Ja bih se samo nadovezao e, sa dvije stvari. Zahvaljujem prije svega na komentarima. No, najvažniji problem je odnos između stranaka i zaklada. Nismo željeli staviti dojam da europske zaklade glasaju o manifestu, da su bliske procesu e, formiranja manifesta, e, jer e, glasanje pripada samo zastupnicima stranaka. No, one pružaju jednu dugoročnu, dugoročno zaleđe kojim je lakše upotrebiti njihovu stručnost ukoliko dođe do nekakve potrebe za korištenjem vanjskih zahtjeva. Tako da iz tog stanovišta ovo nas je zanimalo, ali želi smo u svom istraživanju pogledati da li te zaklade žele e, malo se udaljiti i ne sudjelovati e, u cijeloj priči od kojih su neke to i rekle. I kao što sam rekao, naše očekivanje bilo da će manje zaklade biti bliske eurostrankama, a ne obratno, jer na taj način bi manje e, zaklade mogle prikupiti više resursa. Ali pokazalo se da je suprotno. Što se tiče pitanja e, da li zaklade e, provode aktivnosti, dali smo i određene dokaze u svom izvješću o tom pitanju i to ću vam proslijediti. No, najvažnije je pitanje da se ne radi uvijek o novcu, jer vidimo da neke zaklade primjerice imaju proračun godišnji od 200.000 eura i mnogo rade s tim, a druge su mnogo neaktivnije ili su aktivne na drugim područjima. Dakle, ne radi se uvijek o novcu, već i o stavovima i o političkim izborima. Hvala. Dakle, na kraju sastanka zahvaljujem svima koji su provali cijeli dan s nama i izdržali do kraja. Nadam se da je ovo zadnji sastanak ove godine, tako da vam želim sve najbolje za blagdane. I još jednom zahvaljujem svima, osobito našim stručnim gostima. Hvala vam. Sastanak je ovime završen 20. siječnja. sastavimo se sljedeći put. Okay, so we have to do the other procedure,